So, ladies and gentlemen. Dame i gospodo, započnemo sa sjednicom. Imamo puno toga na dnevnom redu za danas poslije podne i moram se držati zadanog rasporeda. You have interpretation available. E, dostupan je usmeni prijevod na kanalu 17, čini mi se. So, Za one koji slušaju prijevod na um, ukrajinski jezik, uh, prijevod se nalazi na kanalu 25. pet uh, predsjedniče Gro Grojsman, predsjedniče Vrhovne Rade, zastupnici Vrhovne rade, zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo. Doista mi je veliko zadovoljstvo ugostiti vas danas popodne u Europskom parlamentu. Ovo nije e, službeno otvaranje, već je ovo briefing, informativni sastanak kako biste saznali neke elemente izvješća s misije o procjeni e, potreba. Danas poslije podne, kasnije, dobit ćete izvješće na engleskom, odnosno ukrajinskom jeziku. Već smo predstavili dokument eh, predsjedniku Grojsmanu i predsjedniku Šulcu. Ove informacije koje ću predstaviti eh, su predstavljene jučer predsjedniku, zamjeniku predsjednika parlamenta te eh, voditeljima parlamentarnih klubova tako da će oni primijetiti da ja nisam previše inventivan. Ponovit ću ono što sam rekao jučer, ali svi će dobiti i potrebne materijale i sve će ipak, e, svi će e, čuti sve u isto vrijeme. Evo, počinjemo s prezentacijom. Prvi slajd. Ne znam možete li pročitati što piše na slajdu iza vas, ali kad je riječ o samoj pozadini, treba reći da je sporazum o pridruživanju između Ukrajine i Europske unije ratificiran istodobno od strane Europskog e, parlamenta Vrhovne rade 16. rujna 2014. godine. Taj znak solidarnosti je jedinstven. Do sada se nikada nije dogodilo da Europski parlament te e, parlament države koja se želi pridružiti naprave takvu vrst geste. I mislim da je signal koji od početka pokazuje e, posebnu kvalitetu odnosa između Vrhovne rade i Europskog parlamenta. Nakon e, na, nakon toga parlamentarna skupina za potporu demokraciji i koordinaciju e, u kontekstu izbora odabrala je Ukrajinu kao prioritetnu zemlju za e, jačanje kapacite, parlamentarnih kapaciteta. E, gospodin Plenković je vodio e, parlamentarno izaslanstvo za ukrajinske izbore. Nakon toga se daju preporuke, ali u svakom slučaju nije bilo sustava praćenja. U slučaju Ukrajine to je napravljeno e, tako da su zapravo e, da je odabrana Ukrajina kao prioritet za angažman Europskog parlamenta. 37. prošle godine u Kijevu je stoga potpisan memorandum o razumijevanju između e, predsjednika Šulca i gospodina Grojsmana, predsjednika Vrhovne rade i to je dovela, dovelo do provođenja misije o procjeni, za procjenu potreba kako bi Europski parlament i Vrhovna rada e, proučili koja su to područja gdje bi se parlament mogao osnažiti kako bi postao snažnija demokratska institucija. Ja sam dobio tu čast da su me obje potpisnice, odnosno oba potpisnika, imenovala voditeljem te misije. Da, da bih vam predstavio naš rad i našu metodologiju, htio bih reći da sam šesnaestdevet 16.9. se sastao sa e, predsjednikom parlamenta, zamjenikom predsjednika, odnosno podpredsjednikom i voditeljima parlamentarnih klubova kako bismo vidjeli što vi mislite o tome koja je naša uloga. Isto tako je obavljeno šest stručnih misija za utvrđivanje činjenica. E, u prosjeku su trajali nekoliko dana, 3, 4, 5 dana. To smo učinili u Kijevu, a isto tako smo nadalje radili u Strasburu i Briselu. Održali smo više od stotinu sastanaka, a na tim sastancima su bili izabrani predstavnici naroda, administratori, predstavnici civilnog društva, predstavnici međunarodnih e, institucija i svima bih im htio iskreno zahvaliti. Također smo poslali e, upitnik e, tajništima različitih e, tijela kako bismo vidjeli što se od nas očekuje. I na kraju smo utvrdili sedam ključnih područja. Držimo da su ta područja e, poluge, odnosno pokretači promjena. I htio bih vam pokazati neke od naših prijedloga koji se tiču tih poluga, odnosno pokretača. Isto tako smo proučili i literaturu. E, puno je različitih e, stručnjaka pisalo Vrhovnoj radi, uključujući i e, predstavnike civilnog društva u samoj Ukrajini. I to smo uključili u naše pojmanje onoga što je potrebno učiniti. Kad je riječ o metodologiji, rekao bih da je naša misija bila poput velike spužve koja je naprosto upijala sve informacije koje su nam dane a cilj je onda bilo, bio da je stisnemo kako bismo vidjeli što iz te spužve i svih tih informacija možemo izvući. Sljedeći slajd molim. Da bih vam opisao to što, lijed, što slijedi, e, trebam zacrtati kontekst. Filozofija za ovu našu misiju bila je da vjerujemo i da vama danas možemo reći, dakle da vjerujemo da budućnost Ukrajine uvelike ovisi o izgradnji ukrajinskih institucija. Svugdje u politici, uključujući i u Europskom parlamentu, postoje vrlo jake ličnosti. A kad pogledam ovu dvoranu, čini mi se da ni Ukrajini nedostaje jakih ličnosti. No, isto tako se jake ličnosti kombiniraju sa slabim institucijama. I moja velika poruka koju bih danas htio reći je da su jako važne institucije. Treba izgraditi jake, neovisne, sposobne i moderne institucije. Na taj način će se e, izmijeniti, odnosno poboljšati sposobnost Ukrajine da se nosi s brojnim izazovima. Kako izgraditi, osnažiti institucije? E, od kuda početi? Od demokratski izabranog parlamenta i od narodnih zastupnika. Dakle, to je bila pozadina, odnosno filozofija koja je bila u pozadini našeg izvješća. Dakle, o čemu se radilo? Dakle, bavili smo se e, o kapacitetu za provođenje zakonodavnih procesa parlamenti kreiraju zakone. Jako smo dugo proučavali način na koji se to radi u ukrajinskom parlamentu. Parlamenti su zaduženi za kontrolu i nadzor nad izvršnom granom vlasti. U s obzirom na vaš parlamentarni i sustav vezan uz vladu, to je prilično komplicirano, e, ali to je vaša uloga. Također parlament treba biti otvoren i transparentan E, prema građanima, pa smo se i time bavili. Potpisivanjem e, ugovora o pridruživanju preuzeli ste odgovornost da zakone kreirate tamo gdje je tome mjesto u skladu sa europskim pravnim poredkom. I iako se bavimo politikom, činjenica je da je po političkom sustavu potrebna i moderna uprava kako bi ga učinila najboljim mogućim. Stoga smo se bavili i administrativnim kapacitetom, bavili smo se e, pitanjima koalicija i pitanjem dijaloga u Vrhovnoj radi. U vašem sustavu brojne političke stranke E, dakle, vrlo često se događa da se stalno stvaraju e, nove stranke, nove e, koalicije. Neki imaju već dugo iskustvo u Ukrajinskom parlamentu, ali 54 je sasvim novih zastupnika. Kako doći do konsenzusa u tako fluidnom sustavu? Mi mislimo da je to moguće. Drugi, druga poluga za poboljšanje je pitanje etičkog kodeksa i kodeksa po, ponašanja. Kad pročitate ovo izvješće koje se sastoji od sedam poglavlja, naći ćete 52 preporuke. Ja ću vam pokazati danas 20 preporuka, ne zato što ove ostale nisu važne, već naprosto zato što mm, nećemo imati vremena do danas do 22 sata detaljno se pozabaviti svima nadam se da ćete ipak pročitati cijelo izvješće kada za to budete imali vremena. Dakle, 20 e, e, primjera izmjene, promjena koje bi se mogle e, provesti. Prvo, legislativni kapacitet i proces u vrhovnoj radi. Dakle, mi mislimo da vaš parlament, vaša vlada i vaš ured predsjednika trebaju E, surađivati međusobno kako bi obuhvatili cijeli ciklus, cijeli zakonodavni proces. E, prekasno i prečesto se događa da taj proces nema niti parlamentarni nadzor. I to je zbog toga što se stvari obavljaju na određeni način. To se neće promijeniti ako vi kao institucije se ne potrudite da se to promijeni. Stoga bih htio naglasiti da je jako važno e, da taj ciklus, taj proces e, bude vrlo sveobuhvatan. Nadalje, ovo što ću reći nije novo, to je nešto što ste vi prije radili. Prije predavanja na vladu zakonodavnih akata, e, bilo bi dobro da se prije razgovara o dokumentu koji bi se mogao nazvati e, bijelom knjigom. Dakle, da se zna koji su troškovi, što želimo napraviti, koji su učinci koje e, želimo postići. E, o tome treba razgovarati e, u parlamentu. Neka parlament da i e, sastavi rezoluciju, da kaže ovo nam se sviđa, ovo ne, mi bismo radije ovo ili ono. A pritom treba dovesti i predstavnike civilnog društva, različite stručnjake, profesionalce, kako bi iznijeli svoje mišljenje. na taj način treba, ćete postati demokratsko srce vaše zemlje i kako biste to napravili na korist Ukrajine i vaših građana koje predstavljate. To nije nikakva čarolija, nije to atomska fizika, to je nešto što postoji i to isto tako treba profunkcionirati e, za Ukrajince u Ukrajini. Jedno od područja, a mnogi od vas kojima sam razgovarao neće biti ovime iznenađeni. Dakle, jedna od stvari koja, e, po kojoj se vaš parlament razlikuje od drugih je razina e, individualne inicijative zakonodavne inicijative e, samih zastupnika. Mi to prihvaćamo. U različitim, parlamentima to postoji, to pravo. Ono što, po čemu se ukrajinski parlament razlikuje je to da u vašem slučaju postoji E, jako velik udio zakonodavstva koji nastaje na taj način. Dakle, u prvoj polovici mandata imali ste oko dvije i po tisuće zakonodavnih prijedloga, od kojih je dvije tisuće došlo od pojedinih zastupnika. E, rečeno nam je u parlamentu da se ne mogu nositi s tolikom količinom. E, pravna služba je rekla da je njima to previše, dakle to je nešto što predstavlja pritisak za službe parlamenta. Na taj način e, možemo reći da je to nešto što zatrpava službe, kao što se događa sa e, neželjenim mailovima u, na vašoj mail adresi. Nakon toga smo pogledali podatke. Dakle, ovo je nešto što proizlazi iz statistike vašeg parlamenta. Otkrili smo da tijekom iste godine samo 7% zakonodavnih prijedloga je doista preraslo u zakone. Pa vas ja pitam sljedeće. Da ste vi u član uprave određene tvrtke i dođu vam menadžeri i kažu da su uložili maksimalni napor, a rezultat je samo 7%, vi biste menadžerima pitali, e, pitali biste ih, a što je s ostalih 93% i tražili da objasne na što je otišao napor, na što su otišli resursi. To su pitanja koja se treba, mogu postaviti i vama. Ali prema izvješću, klubovi u parlamentu bi e, trebali razmjerno svom učešću, s obzirom na broj čla, e, zastupnika, e, bi mogli predlagati 20 glavnih prioriteta. Onda bi se trebala kontrolirati kvaliteta ocjena učinka, je li nešto, to nešto što je u skladu s Ustavom, utječe li na proračun i određene druge stvari. Dakle, to već jest u vašim pravilima, ali vrlo često to zanemarujete. Potrebno je primjenjivati pravila. Ako u jednoj, na jednoj sjednici e, glasuje, izglasujete 20 prijedloga, sljedeći puta ćete opet 20. Dakle, uvijek, ako, ima, ako se držite e, tog pravila da uvijek glasujete o 20 dokumenata, na taj način ćete imati priliku obratiti se stručnjacima, a nakon toga e, glasovati o tome u parlamentu. I nakon toga, kada se tih 20 E, riješi, prelazi se na novih 20. Dakle, ne radi se o samo 20, nego o tome da uvijek 20 e, dokumenata treba biti. Na taj način e, će zamjenici isto tako moći glasovati o prioritetima. Drugi parlamenti to čine. Europski parlament to ne čini zato što nemate pravo inicijative ako ste zastupnik u Europskom parlamentu, ali drugi europski parlamenti to čine i mi bismo to preporučili i vama. Na sljedećem slajdu bavimo se mjesečnim radom parlamenta. Jesmo li mi znali sve o tome? Ne, nismo ništa znali, ali smo postavili to pitanje. I što smo otkrili? Kad je riječ o preferencijama i o praksi Ukrajinskog parlamenta, ispada kada dolazite u Kijev na plenarna zasjedanja, E, tijekom tog istog tjedna imate i sastanke odbora. I obično tijekom e, plenarnog zasjedanja, tijekom tog tjedna e, imate dobro, velik broj zastupnika koji dođu na te sastanke. Nemate zasadne tjedne posvećene sastancima odbora. I manji broj odbora se sastaje izvan plen, tjedna kad je plenarno zasjedanje, a oni koji se sastaju imaju problema s kvorumom. Drugim riječima, e, taj tjedan posvećen odborima zapravo je fikcija, iako formalno postoji. I sa e, svi e, s kojima sam razgovarao, pogotovo predsjednici odbora, su mi rekli da nemaju dovoljno vremena da obave sav posao. Dakle, ljudi obično misle ako sam u Kijevu onda će obaviti i odbore i e, plenarno zasjedanje. I možda biste odbor e, tjedan posvećen odborima trebali proglasiti mješovitim e, tjednom gdje biste imali i plenarno zasjedanje i odbore. Naravno, na vama je da odlučite, to je vaš mandat, vaš parlament, vaš ustav, ali ako nemate vremena obaviti sav posao na prikladan način, onda trebate nešto promijeniti Eh, odkloniti taj tjedan posvećen odborima ako on postoji samo kao fikcija. fikcija. Eh, nadalje, eh, sljedeća točka je funkcioniranje odbora za mirenje i treba li on biti održan bez prisustva javnosti. Ja sam razgovarao u Kijevu s brojnim ljudima i htio bih reći da to ne znači da si time isključuje bilo koga na pravo, e, e, da im se oduzima pravo na informacije. Ali ja, dakle, koji sam e, bio predsjednik kluba u parlamentu, traže Dakle, e, normalno je da zatvorite vrata u fazi kada odlučujete o nečemu, ali nakon što odlučujete, javnost treba e, imati uvid. Ponekad su neke stvari dosadne, ali dosadne stvari su potrebne ako se time rješava problem. E, Prisustovali smo radu odbora za mirenje i primijetio sam da je tu niz kamera i e, mogao sam se inače ja sam javiti. Ali dakle, što napravite ako stavite e, niz kamera pred političara? Što se događa? Događa se Hollywood. Želite, ako ste političar, želite dobiti oskora. želite e, glumiti pred kamerama. Problem je u tome E, što kada se to događa, onda ne radite svoj e, posao koji biste inače radili u odboru za mirenje. I e, vi trebate si dati prostora da odradite te dosadne stvari kako bi sustav bio uspješniji, a nakon toga omogućite javnosti da sve sazna. The system of how you što se tiče toga kako glasate, i to je na sljedećoj pozivnici, to je vrlo delikatno pitanje. Bili smo iznenađeni s time koliko je, vam je visok kvorum, dakle treba vam a, 226 glasa. Ali onda, dakle imamo tu zastupnice sa Krima kojih nema zato što je on, Krim aneksiran i isto tako neke druge zastupnike, ali dalje imate taj visok kvorum, iako nemate sve zastupnike prisutne u parlamentu. Mi mislimo da bi trebali razgovarati zajedno i da bi trebali ispustiti taj prag kako biste mogli obavljati dobro vaš rad. Jer što je kada se taj prag postavi previsoko? Svi znamo što se događa, dobijemo eh, glasovanje kao, na, kao kada se svira klavir i što to vas dovodi na loš glas. Dakle, predsjednik provjerava i provjerava i provjerava 180, 190, 200, dakle kao na dražbi. I čim imamo 226, onda kažemo u redu, evo sad ćemo glasati. To nije način na koji se obavlja posao. Kad, kad je potreban visok prag, e, recimo kada se želi promijeniti ustav, naravno, ustav je vrlo važni dokument, za neke zakone bi trebao taj forum i dalje osjetiti takav, ali za druge bi, po našem mišljenju, ga trebao eh, sniziti. Razgovarali smo mnogo o tome, da li da vam to kažem ili ne, i mi smo vodili taj razgovor zato što je to dio vašeg ustava. Nije naša zadaća, naš posao da tražimo od vas da promijenite vaš ustav, ali sve što eh, vam želim ovdje reći je ako mislite da je ovo dobro, a to bi moglo biti tehnička izmjena ustavu, neovisno o tome je li to pod predsjedničkim ovlastima ili pod parlamentarnim ovlastima, to je druga rasprava, znam da vodite tu raspravu i znam da je to i velika rasprava, ali ovdje se radi o tehničkoj izmjeni. Tu se ne radi o tome da preuzmete drugačiji sustav, neće odlučiti o daljem razvoju, to nije takva ideja, ali mislim da ju vrijedi razmotriti. Dopustite vam kažem isto tako nešto što mislim da bi bilo dobro za kulturu parlamentarizma. Za to da se zastupnici poklapaju sa drugom kulturom drugih parlamenta. Zamislite jedan dan da imate dosta glasova oporbe i da ti glasovi pobjede pod novim pravilima. Za mene je to dobro za demokraciju, ne zato što sam za e, oporbu ili za koaliciju, već zato što je to poziv da se probudite. Ako želite glasove, obavite posao. Ako želite glasove, obratite se zastupnicima. To znači da će to uskladiti metode i prakse kao iz drugih parlamenta, na engleskom se to zove whipping system, dakle da postoje određeni ljudi koji će usmjeravati glasovanje. To se nikad kulturno neće dogoditi ako ne stvorite okolnosti koje bi vas na to potakle. I stoga vas jako pozivamo na to da o tome razmislite, iako smo razumjeli da se tu čini kao da smo izvan našeg mandata, a ne želimo stvoriti utisak da smo gledali vaš ustav. To je jedna potpuno druga rasprava u kojoj se mi nismo upuštali. Dopustite vam da mi jedan drugi paket preporuka vezano uz političku kontrolu izvršne vlasti od strane parlamenta. Ovo je jako važan dio e, svakodnog života bilo kojeg parlamenta, dakle kako se kontrolira izvršna vlast. Mogu vam nešto reći i to je vrlo ekstremni primjer, ne događa se često, ali evo, 1988-89 smo imali velikih eh, razmirica između ovog parlamenta i Europske komisije i ne želim vam sad govoriti o svim detaljima, ali tu se radilo o odgovornosti. I na kraju, po prvi put, jedini put u povijesti smo natjerali jednu cijelu Europsku komisiju da odstupi. To nije bilo zato što smo bili protiv Europske komisije ili zato što smo bili protiv Europe, već zato što smo bili protiv manjka eh, sveobuhvatne kontrole. To je sam srž jednog učinkovitog parlamenta. I stoga je bitno da to dobro radi. To je važno za građane, važno za odbore u parlamentu, važno za integritet parlamenta, važno i za zastupnike. Ono što mi ovdje kažemo je da mislimo da Vrhovna rada i prije svega kabinet ministara, zato što više zakonodavstva prolazi kroz taj kanal u vrhovnu radu nego kroz druge, bi trebali imati ustaljen format i ustaljen e, kontekst za to kako izrađujete vaš vaše administrativno izvješće, dakle koji je kalendar, kako to radite, kada kada je bitno da je ministar prisutan, a kada ne. Nije bitno da je ministar prisutan tamo svaki dan, ali kada se je u ključnim političkim danima, onda on mora biti tamo. To treba planirati e, uz jedan jasan postupak. isto tako to izvješće treba sadržavati, a to je važno za vas kako bi izgradili vještinu vašeg parlamenta kao nadzornog tijela. To izvješće bi trebalo uključivati što ste planirali prošle godine, kao ministarstvo i koji je rezultat postignut. Jer je naravno smisao svega ovoga da se postigne rezultat, ne samo da se objavi zakon, već da se nešto s time postigne. Je li taj zakon implementiran, e, koliko dobro, ako ne, zašto ne. I ima li tu neka mogućnost da se parlament uključi u taj dio zašto zakon nije proveden. Dakle, to je nešto gdje bih vam stvarno preporučili da nešto promijenite. Zatim što se tiče političkog pa, nadzora, mi mislimo da imate previše odbora za parlament vaše veličine. Imate 28 plus 1, mislim, parlamentarni odbor. Mi vam ne želimo reći koliko da parlamentarnih odbora imate, ali mislimo da biste trebali smanjiti taj broj. Po našem mišljenju biste trebali imati jedan odbor određen za jedno ministarstvo. Tako se jasno zabraju sve linije, tako da znate unaprijed kako bi onda taj odbor funkcionirao. I mi vam to preporučujemo da bi ova, ova vrhovna ravna trebala za idući saziv usvojiti takvu strukturu. Zašto to kažem? Kažem to je zato što sam iz svoje prošlosti vrlo praktični političar. Danas imate predsjednike odbora, zamjenike predsjednika odbora i različite e, ovlasti. Ako idući tjedan ukinete sva ta mjesta, onda će to od samog početka biti osuđeno na propast, jer će ti ljudi htjeti zadržati svoje funkcije, ali ako planirate za budućnost, onda mislim da bi to moglo funkcionirati zato što se tu radi o konsensusu s kojim se ide dalje, a da se ne prihvati, e, a da se ne uništi današnji konsenzus. Ali se vam preporučio da još jedno dodate, a to je, trebali biste najme razmotriti da razmislite o tome da li želite usvojiti dehont metodu te Hond je nazvan prema jednom preminulom belgijskom statističaru, to je sustav koji se koristi u mnogim parlamentima, pa i u ovom parlamentu. Jučer smo na sastanku sa svim čelnicima eh, parlamentarnih klubova već govorili o tome. Možda ćete biti zbunjeni vezano uz taj sustav, ali ako vas to zanima, onda ćemo vam naći osobu koja vam to može objasniti. Glavna stvar pod tim sustavom do Hunt je sljedeća. Zamislite da imate 20 odbora i 9 izaslanstava, dakle 29 e, različitih skupina, svaki ima predsjednik, zamjenika, predsjednika i tako dalje. Dakle, imate 3 puta 29 Eh, paketa. To je jedna velika torta na neki način, a Dontova metoda vam omogućuje da podijelite tu tortu na nekoliko komada. Taj, ta metoda će vam pokazati koliko komada možete imati i kako da to bude proporcionalno veličini vašeg parlamentarnog kluba. Dakle, ako ste velik parlamentarni klub dobijete veći komad, ako ste manji manji. Ali Dontova metoda također može odlučiti tko dobiva koji komad torta i u kojem redoslijedu. Kao rezultat toga imat ćete sustav gdje se možete usuglasiti oko metode i oko broja odbora i onda nećete se morati baviti sa sve većim odborima. Primjerice započnete sa glasovanjem i kažete bilo bi dobro imati jedan odbor za svako ministarstvo. Zatim pogledam dame i gospode pred, predamnom, čelnike parlamentnih klubova koji kažu da, ali evo za ovog zastupnika moramo naći neko mjesto, on želi biti zamjenik nekoga ili, ili će stvarati probleme u mom klubu, onda idući dođe, kaže to isto i onda vi odlučite da ćete promijeniti odbor i cijeli taj sustav će se s time kompromitirati. Ako odredite broj odbora i način izbora mjesta, dobit ćete novi racionalni sustav vezano uz ministarstvo, odgovornost, nadzor, performanse. Takav sustav bi u tom smislu mogao doista funkcionirati iz toga vam pa poručamo da to razmotrite. Isto tako, jedna završna preporuka, ima i drugih preporuka još u tekstu, dopustite mi da kažem da biste možda htjeli razvijeti vještine u parlamentu pomoću takozvanog sustava izvjestitelja. Ovdje imamo studiju vašeg odbora za proračune, uz pomoć instituta iz Belina i tu stoji da bi se možda mogli imati izvjestitelje za proračun. E, pogledajte si to i onda možete vidjeti što se točno preporuča. Ideja ovdje je ta da razvijete vještine parlamentarnih zastupnica. Naravno, to je povezano i sa vještinama u administraciji, kako biste si dali alate s kojima možete bolje obavljati posao. Vi ste primjerice u prosincu pet do ponoći se bavili s proračunima zbog krize, ali ja sam pogledao podatke iz proteklih 10 godina i vi ste to radili u svakom slučaju, čak i kad nije bilo krize. Morate s tim prestati zato što to nije jako E, odgovorni način za e, demokrate da se bave e, tako poslom. Ne govorim o populistima, govorim o samom sadržaju. Prelazim sada na treći dio, to je otvorenost, transparentnost i odgovornost prema građanima. Tu nam je bilo jako drago vidjeti napredak koji je učinjen sa nekoliko ulaganja i sa novim tehnologijama u proteklih nekoliko tjedana mi bismo vam preporučili da sada usvojite srednjoročnu strategiju. Dakle, ne samo da imate novu opremu, već da imate potpuno se novu filozofiju, e, kapacitet, vještine i stav o tome kako mislite na tome raditi. Europski parlament je spreman biti partner Vrhovnoj radi u jednom partnerstvu bez presedana kako bismo pružili podršku, savjete i kako bismo s vama suradili, surađivali e, na izradi takve strategije ako se na to odlučite i to bismo vam toplo poručili. Za to je potrebno naći primjerene resurse i to je način da se pamet poveže sa širom javnosti u ono što skromnijem formatu. Danas nemate primjerene resurse, nemate dovoljno resursa u vašem proračunu trenutno e, kako biste mogli financirati ovako nešto i stoga ostaje još dosta posla. Čak i ako bismo vam dali preporuku, i vi biste rekli da, onda se još postavljaju dana pitanja što to detaljno znači. Ali naravno prvo morate već reći želite li to ili ne. I mi mislimo da trebate isto tako razmislite o sveobuhvatnoj komunikacijskoj strategiji. Koji su vaši klijenti, kakve kanale za komunikaciju koristite, koje su strategije za institucije. Tu ne govorimo o svakom parlamentarnom klubu, ja gledam na vrhovnu radu kao na instituciju. Ovaj parlament ustupa mnoštvo informacija građanima, što ne moraju biti nužne informacije o politikama i o parlamentarnim klubovima ali takav sustav bi trebao imati i jedan jednostavni link kako bi se moglo otići u, svaku, svaki parlamentarni klub i zatim unutar svakog parlamentarnog kluba link na zastupnike. Dakle, to bi trebalo biti sveobuhvatno za instituciju, za parlamentarne klubove i e, za zastupnike. Trenutno se taj sustav još čini snom, a ne stvarnošću i stoga mi mislimo da treba razmotriti e, te promjene u komunikaciji imate dobre odjele za komunikaciju, imate novine, imate televizijske programe i tako dalje i vjerojatno s njima, ali i još s drugim osobama trebate sve to spojiti. Ne da budete nekakve neovisne republike, već da imate jednu središnju komunikacijsku strategiju s kojom biste pomirili potrebe današnjih zastupnika i današnjeg društva. Evo sada četvrti pokretač, um, približavanje zakonodavstva Ukrajine sa pravnom stečevinom Europske unije. Tu bih mogla reći mnoštvo komentara, ali reći ću samo jednu stvar. Zakone koje imate danas u Ukrajini o tome da se izrađuje zakonodavstvo koje je pogodno Europske uniji je zastarilo, jer to je bilo prije potpisivanja sporazuma. Dakle, taj zakon treba izmijeniti, treba vidjeti što točno treba promijeniti i zatim treba usvojiti novi zakon. Dakle, ažuriranje je važno zato što je sporazum o podrživanju viša razina povezivanja Ukrajine i Europske unije nego onoga što smo imali prije. Peti pokretač administrativne sposobnosti. Ovo je broj pet na popisu, ali tu se radi o hjerarhijskom sustavu. Ovo je zapravo izuzetno važna tema. Ako želite postići dobre rezultate u parlamentu, onda trebate imati e, podršku visoka kakvoću od vašeg osoblja. Imate dobro osoblje, imate dobre zastupnike, ali imate e, sustave koji su staromodne. Dobri ljudi i stari sustavi ne daju vam najbolje, najbolje rezultate. Dobri ljudi i dobri sustavi to je ono što vam može dati najbolje rezultate. Što se tiče administracije, nešto što bismo mi, što mi mislimo da biste vi trebali moći kao parlament jest da trebate odlučiti o vašem proračunu. Ne želim biti populisti, ne želim još više oduzimati od već slabih resursa vaše zemlje, ali vi biste uz dakle, dužnu odgovornost trebali moći planirati proračune za dobru administraciju i trebali biste očekivati od drugih institucija da će vam u tome pomoći ako je to razumno, ali naravno to je vezano za jednu cijenu. Ako vi dajete više, onda morate dati i više odgovornosti prema van. E, javnog novca nema mnogo, u Vrhovnoj radi ste e, izglasali e, novu komoru o računovodstvu i imate tu i više osoblje. Mi smatramo da bi jednom u svakom sazovu cijeli proračun Vrhovne rade trebalo staviti pod kontrolu te komore za proračun, za računovodstvo i da bi oni trebali napraviti izvješće. To kažemo iz dva razloga. Kao prvo, to će vas obvezati da budete odgovorni i položite račune za vaš proračun, a kao drugo, javno će saznati što radite i um, imat će uvid u to. I kao treće, mogli biste i pokazati drugim institucijama, biti primjer za njih, da kažete ako je parlament spreman prihvatiti nadzor e, komore za računovodstvo, da onda bi sve druge institucije trebale biti spremne to učiniti i to je dio vašeg mandata koji vam je dao i to bi bio jako dobar primjer. Dakle, odredite vlastiti proračun, ali polažite račune za to i mi bismo vam predložili ta dva elementa isto tako. Također smatramo da biste trebali ojačati e, vašu središnju administraciju imate mnoštvo dobrih ljudi i dobrih sustava, ali sve je to izvan parlamenta. Dakle, imate parlamentarnu knjižnicu primjerice, ali kada sam otišao potražiti tu knjižnicu, to ona je bila u Ministarstvu kulture. Mislim, to je jednako kao i da je na Marsu. Jer nije dobro, ako vi iz Vrhovne rade morate otići negdje potpuno drugačije. Imate i zakonodavni institut i potrebno vam je mnogo zakonodavnog iskustva, pozemskih informacija, sve njih trebate uključiti u to, uključiti u jednu središnju strukturu kako bi oni služili potrebama zastupnika, odbora i tako dalje. I jedna završna točka pod ovim dijelom je to da mi mislimo da biste trebali imati sveobuhvatnu politiku za razvoj ljudskog e, kapitala. Vaš sustav e, ima mnoštvo nasljeđa iz prošlosti, čak i u samom nazivu, mislim aparat je riječ iz prošlog sustava. I u takvom sustavu radi se o kontroli i upravljanju. Dakle, vrhovni šef vam kaže što trebate raditi i e, ako vam on nešto kaže, onda vi nemate diskrecijski prostor. To treba promijeniti. Potrebni su vam menedžeri na srednjoj razini koji će biti dobri vođe, koji će e, dovesti svježe vještine tom poslu. Trebate moći isto tako imati obugu najnovim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, trebate poduprijeti osoblje u njihovom profesionalnom razvoju. Znate li da danas u Vrhovnoj radi proračun za obuku po e, glavi osobe u administraciji iznosi 2,50 eura. Mislim, to je nešto s čime se može kupiti svaki dan jedna kava, ali to nije pravi program za profesionalno usavršavanje. Ako želite vi kao zastupnici imate najbolje osobe koje će vas podržati u radu, onda morate uložiti u njihovo profesionalno usavršavanje. I zadnje što bismo vam ovdje predložili je jedna politika o mobilnosti E, osoblja. Nije dobra ideja da netko dođe raditi e, odmah nakon studija i da zatim provede idućih e, desetak godina na istom mjestu. Mobilnost, promjena radnog mjesta, to je način izazova prema osobi i mi mislimo da bi 5 do 7 godina bilo dobro razdoblje za svaku osobu, zatim bi trebali imati jednu vrstu promjene, novog entuzijazma, nove vještine i trebali bi imati dinamiku gdje će ljudi reći da, to je zanimljivo raditi tamo zato što je promjena dodatni izazov nakon nekog vremena. Evo mi bismo to predložili kao jedan moderni način rada. E, e. Prijeći ću sada na pitanje dijaloga između stranke na vlasti i opozicije. Mi smatramo da postoji jedna stvar koju trebate učiniti, učiniti bilo da se radi o poslovniku ili nekom posebnom propisu. Vi morate cijeniti svoju oporbu. E, vi mi možete govoriti razne stvari, znam e, kako je bilo raspoloženje nakon Majdana. Međutim, ako želite imati parlament koji dobro funkcionira, onda morate imati lojalnu oporbu koja je lojalna državi. Ona mora imati e, svoju cjelokupnu ulogu i E, imati ulogu opozicije. One nisu većina. Međutim, morate poštivati prava zastupnika koji su izabrani bilo da e, su u većini ili su u opoziciji. E, barem tijekom ovog mandata to je prostor koji nije riješen i to je nešto što vam savjetujemo jer u politici postoji nešto što je sigurno kao što noć dolazi nakon dana, jednom će se dogoditi da stranka koja je na vlasti ode u opoziciju, jer tako funkcionira demokracija. I to je dobro načelo i to je ono parlamentarno načelo kojim se trebate voditi. Isto tako smatramo da bi bilo dobro ako biste uspostavili odjel za dijalog među strankama i za miranje. Tu postoje razno razni modeli i tu vam Europski parlament može pomoći. Vi već e, imate neke skupine u kojima su članovi iz različitih stranaka, međutim e, tu vam treba i tajništvo, e, pomoćnici koji će organizirati taj sustav i sjajna je ideja da se sastaju zastupnici iz različitih klubova, ali tu mora postojati određena metoda kako bi se maksimalno iskoristili ovi modaliteti rada i tu treba razmotriti razno razne mogućnosti u praksi. E, prešao bi sada na zadnji instrument. E, tu se radi o kodeksu ponašanja i etičkom kodeksu. E, ima jedna stvar koja nas je dosta iznenadila. Vi nemate E, prostoriju za e, predsjednika ili potpredsjednika e, parlamenta, recimo u onoj situaciji kada dođe do sukoba, do tučnjave, a imali smo priliku vidjeti da se to događa. Vi nemate prostoriju koja će omogućiti da predsjednik parlamenta kaže ovako se ne možete ponašati, e, vi ćete biti suspendirani, jer predsjednik parlamenta mora braniti dostojanstvo te institucije i moraju postojati instrumenti koji će mu to omogućiti i preporučujemo da to učinite. Ovdje u dnu prostorije vidite gospodu u uniformama koji rade u Europskom parlamentu i zaduženi su za disciplinu. Ukoliko predsjednik zatraži da e, jedan zastupnik napusti dvoranu, onda je zadatak e, ovih službenika koji su zaduženi za disciplinu da osiguraju da ovi zastupnici izađu iz dvorane. Mora postojati cijeli jedan paket koji će vam omogućiti disciplinu i dobro funkcioniranje u parlamentu. Postoji još jedna stvar koju bismo vam preporučili. Trebali biste surađivati i izraditi kodeks postupanja za vrhovnu radu. To je nešto što je potrebno učiniti na otvoren i transparentan način. Međusobno i potrebno je uključiti organizacije civilnog društva. U ovom dokumentu nalazi se niz načela koja trebate uzeti u obzir kad budete izrađivali kodeks postupanja. U ovom dokumentu e, vidjet ćete i određene poveznice na e, međunarodnoj razini gdje možete pronaći informacije o različitim modelima za i predlošcima kodeksa postupanja. Vi možete razviti naravno svoj ukrajinski model, ali ne morate tu e, početi od nule. I tu bismo vam skrenuli pozornost e, na ono što već postoji u raznim institucijama. Temeljem ovih preporuka u srijedu, zadnji dan ovog ukrajinskog tjedna u Europskom parlamentu. Potpisat će se sporazum o administrativnoj suradnji u ime Europskog parlamenta, će ga potpisati glavni tajnik i e, u ime Vrhovne rade glavni tajnik vašeg parlamenta. E, to će biti podloga za provedbu reforme, jer kako provodite reforme, iz tih reformi trebate izvući maksimum. E, u ranoj povijesti ovog parlamenta, on je osnovan 52. i se parlamentarna skupština, a nakon izravnih izbora Europski parlament. Nikada u povijesti nije postojao takav sporazum e, ni sa kojim parlamentom, uključujući parlamente e, država koje su pristupile Europskoj uniji. To se nikada prije nije dogodilo. To je još jedna poruka Elmara Broka, Andreja Plenkovića, glavnog tajnika i to govori o našoj odlučnosti i o da vam pružimo potporu što se tiče reforme u Vrhovnoj radi u Ukrajini. Sve je to nešto što će se dogoditi naknadno i E, voditelj cijelog procesa e, bit će gospodin Andrej Plenković. Molim vas da ustanete. Većina e, nazočnih vas već pozna, ali možda postoji i neki koji su došli po prvi puta ovamo i koji vas još nisu vidjeli. E, zahvaljujem na ovom pljesku. Andrej je vodio promatračku misiju u Ukrajinu i zaključak te misije bio je da su ovo rezultati koji se trebaju provesti i tu je jako važno praćenje i naknadne aktivnosti. Ovaj izvještaj je E, ne smije biti nešto čime će se mahati pred kamerama e, i fotoaparatima, a potom završiti u ladici. Ne. To je nešto što treba biti podloga, što treba biti instrument e, pomoću kojeg će se s puno entuzijazma vrhovna rada pretvoriti u modernu instituciju demokracije. Ako se to dogodi, to će značiti da ste učinili nešto fantastično za svoju zemlju. I na koncu, Želim istaknuti da sam sinoć imao čast da sam e, održao jedno izlaganje za predsjednika Vrhovne rade, potpredsjednika i zastupnike koji su došli iz Kijeva. Sjedili smo za jednim stolom e, i ovo je identična prezentacija e, na koje su nazočili predsjednici klubova. Doista me se dojmilo što u ovo teško vrijeme E, za Ukrajinu. Možemo vidjeti da postoji spremnost na suradnju. I stoga apeliram na sve vas koji ste došli iz Kijeva e, predsjednika, potpredsjednika, predsjednike klubova, zastupnike, e, predstavnike nevladinih udruga. Carpe diem. Iskoristite dan, iskoristite trenutak. E, ovdje su sadržane preporuke. E, na vama je da odlučite što ćete poduzeti. To je vaš mandat, vaš parlament, ali vjerujte mi, ukoliko krenete ovim putem svi zajedno, učinit ćete nešto iznimno korisno za svoju zemlju i nećete biti sami na tom putu, jer na svakom koraku i u svakom trenutku imat ćete potporu mnogih prijatelja iz ovog parlamenta. I ne samo iz ovog parlamenta, ne samo iz Europe, nego i s druge strane Atlantika. Tijekom zadnje posjete u Kijevu razgovarao sam s veleposlanicima svake države članice Europske unije i diplomatima SAD-a, Kanade, Norveške i Švicarske i e, ja sam im govorio o načelu više za više. Ako vi nešto poduzmete, onda ćemo i mi pokrenuti stvari na međunarodnoj razini kako bismo vam pružili potporu. Zahvaljujem na pozornosti. ćemo sada kratku stanku. Nastavit ćemo s radom u 16.30 sa službenim dijelom. E, ne znam e, jesu li ove publikacije već na raspolaganju. E, ja ću formalno predstaviti ovu publikaciju predsjedniku Grojsmanu i predsjedniku Šulcu, a nakon toga ćete u dnu prostorije moći uzeti svoj primjerak. Jučer sam dakle razgovarao s predsjednikom, potpredsjednikom i predsjednicima klubova. Sada ste vi dobili osnovne informacije. Veselim se našoj suradnji i razgovorima ovaj tjedana što se tiče srijede. Mislim da s puno entuzijazma i volje trebamo doći i reći da mi to hoćemo, a ne samo da mi to možemo. Hvala vam lijepa.